ispravak smatra usvojenim. A što se tiče e, druge stvari, mogu vas upućiti da prema pravilu 87a, odlomak 6 poslovnika, da mi je predsjednik e, konferencije e, predsjednika odbora informirao da nemamo prigovora protiv preporuke odbora ENVI što se tiče preporuke tog odbora da se ne stave prigovore na nacrt e, jednog dokumenta što se tiče provedbene što se tiče implementirajuće uredbe broj 142 iz godine 2011. što se tiče prijevoza određenih e, životinskih nus proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Preporuka se smatra prihvaćenim ako niti jedan klub zastupnika ili niti najmanje 40 zastupnika ako se unutar 24 sata izjasne protiv te preporuke. U protivnom slučaju će preporuka biti stavljena na glasovanje. Preporuku možete e, naći ako ju želite pročitati na Seance on Direct i tamo ju možete poslušati. To su bila ta dva priopćenja. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, to su e, izjave vijeća i komisije o nacrtu VIPO ugovora, dakle ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo